Dear colleagues, good afternoon. Uvaženi kolege, dobar dan. pozdravljam eh, predsjednika Središnje banke, Marija Dragija. Hvala vam što ste s nama na trećem monetarnom dijalogu. Last monetary dialogue took place ove godine. Od zadnjeg monetarnog dijaloga u Svibnju, europska ekspanzija u europodručju počela je e, pokazivati pozitivni zamah i rast. I također znamo da trebamo e, pohvaliti Središnju banku za izvanredno vođenje monetarne politike. Ako možemo utvrditi da nam je sada bolje nego što bilo prije, svakako, ali ipak e, inflacijska dinamika je na niskoj razini. I I također to sad zapravo postaje i pitanje ovako za intelektualnu debatu kako imamo ovu nisku dinamiku e, plaća i cijena, i, ali ne samo u Europi, nego i u drugim državama. Znači za ovu dinamiku, ovakvu dinamiku rasta. Kao što znamo, posljednji upravljačko vijeće Središnje banke u Rujnu odlučilo je e, ne mijenjati kamate, kamatne stope i potvrdili su da program kupnje vrijednosnih papira će se nastaviti do kraja 2017. ili još i dalje ako bude potrebno. I u svakom slučaju dok e, e, put e, inflacija ne bude u skladu sa inflacijskim ciljevima. Nama da se raspravlja o jednom cijelom nizu scenarija, ali još uvijek se nije vodila konkretna rasprava o duljini i opsegu programa i znamo da ćete to održati negdje na jesen, no datum još nije utvrđen, pa ni ne očekujemo e, još raspravu, e, ona će tek doći, ali također jedna od tema za raspravu koju smo predložili gospodinu Dragiju su dva dodatna elementa pitanje jedinstvene monetarne politike i njezine centralizirane provedbe te izazov eh, koji je pred nama o eh, programu kupnje korporativnih eh, vrijednosnica i posebice uzimajući u obzir Pitanje decentralizirane provedbe ili izvršenja monetarne politike. Komponente eh, of this policy. I neke komponente ove politike koje se također provode na središnjoj razini. Ovdje govorim eh, posebice o ELA i govorim trenutno naravno i o evoluciji sadašnjeg bankovne unije i unije tržišta kapitala i više centralizirana ocjena ovog e, instrumenta je nešto što bi parlament svakako rado porazgovarao sa predsjednikom Dragijem, a zatim također i e, procjena budućnosti e, programa kupnje vrijednosnih vrijednosnica korporativnog sektora CSPP-a Zatim i neka pitanje transparentnosti, kao što su zatražili neki zastupnici. A što se tiče transparentnosti, vidjeli smo određena poboljšanja i sretni smo naravno zbog toga. I vjerojatno ćemo također raspraviti hoće li biti mogući daljnji koraci, naravno bez negativnih učinaka na ekonomsku logiku ovog instrumenta. Dakle, pred nama je puno zanimljivih tema za raspravu, puno očekujemo od vaše prezentacije. Predsjedniče, dragi, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi zastupnici, članovi Ekona, dame i gospodo. Doista mi je drago evo što ponovno mogu govoriti pred vašim odborom treći puta ove godine. Prije godinu dana zajedno smo raspravljali ovo je jedan um, umjereni e, oporavak u europodručju i mali gubitak e, zamaha kao i učinak referenduma Ujedinjene kraljevine. Proteklih 12 mjeseci, međutim, oporavak se ubrzao i proširio, a uz e, potporu naše monetarne politike. U svojim e, današnjim e, opaskama govorit ću o sadašnjim e, ekonomskim izgledima i učinku naših mjera monetarne politike, a na zahtjev ovog odbora posebice ću se usredotočiti na dvije teme povezane sa monetarnom politikom Središnje banke, znači program kupnje vrijednostnih e, papira korporativnog sektora, Corporate Sector Purchase Program CSPP i, i e, implementaciji monetarne politike u europodručju. Ekonomski rast sada se dobro utemeljio u svim zemljama europodručja, u svim sektorima, rast stvarnog BDP-a bolje nego što se očekivalo u prvoj polovici 2017. A znači sa rastom od 2,3% e, godinu za godinom u drugom kvartalu. Gospodarstvo europodručja sada raste 17 kvartala za redom i posljednje informacije pokazuju da će se taj zamah zadržati u dolazećem razdoblju. Oporavak koji je pred nama ključno i se oslanja na domaće sile i tržište rada također se poboljšalo. Stopa nezaposlenosti pala je na najniže razine u 8 godina. Broj zaposlenih u europodručju povećao se za gotovo 7 milijuna od sredine 2017. Ovaj rast zaposlenosti zajedno sa rastućim bogatstvom domaćinstava podupire i privatnu potrošnju i njezine izglede u uskoroj budućnosti, a također raste i investicije u okruženju povoljnih financijskih uvjeta. E, domaći pokretači e, i driveri su sve otporni na nepovoljne vanjske utjecaje. Prema projekcijama Središnje banke ekonomska ekspanzija nastavit će se, u sljedećem e, projekcijskom razdoblju godišnji BDP predvira se da će rasti za 2,2% u 2017. 1,8% u 2018. 1,7% 2019. Rizici oko e, izgleda za rast e, u europodručju uglavnom su ravnoteženi, međutim i dalje postoje određeni downside rizici povezane uglavnom s globalnim faktorima i razvojem na tržištima e, s deviznim tečajima. Također, ekonomski oporavak mora se e, još e, tek prevesti u jaču inflacijsku dinamiku. Kao što sam već rekao ranije, riziko deflacije načelno je nestao, ali ipak mjere E, inflacije su tek se malo poboljšale u poteknim e, mjesecima. Indeks potrošačkih cijena koji je bio 1,5% u kolovozu očekuje se da će e, malo oslabiti prema kraju godine, uglavnom zbog učinka iz komponente koja se odnosi na energente. Nakon toga polako će se početi oporavljati i doći do 1,5% 2019. prema projekcijama Središnje banke. Sve u svemu, sve smo više uvjereni da će inflacija na kraju dovesti do razina u skladu s našim inflacijskim ciljem, ali također znamo da vrlo značajan udio monetarne akomodacije, odnosno prilagodbe, je također potreban da se materializira put inflacije prema gore. Nadalje, još uvijek vidimo neke nesigurnosti koje se odnose na izglede inflacije u srednjoročnom razdoblju. E, nedavna volatilnost e, e, devizne stope je izvor nesigurnosti zbog mogućih implikacija na srednjoročne izglede stabilnosti cijena. Stoga moramo biti ustrajni i također strpljivi jer prilagodba indeksa potrošačkih cijena prema gore koja će potrajati. E, dalje treba uzeti e, u obzir da treba absorbirati slabiji ekonomski razvoj, a to zahtjeva priličnu, e, priličan, priličan napor u akomodaciji monetarne politike. Tako ćemo kasnije ove godine razmišljati o rekalibraciji naših instrumenata kako bi se održao određena potpora, monetarna potpora, kako bi europodručje i njezino gospodarstvo uspjelo potpuniti svoju tranziciju e, na novi uravnoteženi put sa održivim stabilnošću cijena. Nešto za CSPP. Paket e, mjera monetarne politike koje smo uvodili polako od 2014. Od e, srpnja 2014. polako je doveo do olakšanja financijskih uvjeta. Ono što se danas može vidjeti i teško je osporiti je da ova potice monetarne politike sve više vodi jačoj ekonomske aktivnosti, većim prihodima i boljim izgledima zapošljavanja za e, europodručje. Ključni faktor je naša sposobnost aktivirati nestandardne instrumente koji mogu dati dodatni poticaj produktivnom sektoru. Zapravo, transmisija pute bankovnog sustava postala je sve učinkovitija kako smo počeli usvajati mjere e, kreditnog popuštanja. Ovdje e, konkretno govorim o proširenom programu kupnje vrijednosnih papira APP-u, ali slično se može reći i za naše e, ciljene dugoročne operacije refinanciranja Teltore. Pitali ste nešto, pa dopustite da kažem nešto upravo konkretno o CSPP-u. Zajedno sa kupovinom e, vrijednost, pokrivenih e, vrijednostnica i obveznica, CSPP predstavlja važnu komponentu u kreditnom popuštanju APP-a. Izravno popuštajući troškove financiranja temeljene na tržištu, a koje se odnose na nefinancijske korporacije, time se jača e, utjecaj naše monetarne politike. Prema CSPP-u, eurosustav je od 2016. E, kupio obveznice niza nebankovnih korporacija iz europodručja koje uključuju velike i neke manje tvrtke. E, do sada je e, kupljeno otprilike 110 milijardi korporativnih obveznica od e, otprilike 200 izdavatelja iz 20 zemalja iz gotovo svih sektora. Tu informaciju možete naći na našoj web stranici, u našim publikacijama, a to je informacija koja se redovito ažurira. Mi dalje analiziramo mogućnosti za razmjenu informacija u smislu da može jačati transparentnost, a bez potkopavanja učinkovitosti monetarne politike. Zahvaljujući e, kupovini e, korporativnih obveznica, tvrtke u europodručju znatno su poboljšale uvjete svog financiranja pri izdavanju obveznica. Ali ova poboljšavanja uvjetima financiranja koja proizlaze iz CSPP p-a ne odnose se samo na tvrtke čije se obveznice kupuju na tržište korporativnih obveznica, nego se mogu vidjeti i u tvrtkama i u drugim tržišnim segmentima. Na primjer, dobit e, visoko rangiranih korporativnih obveznica koje nisu e, nisu u okviru programa, one koje financiraju financijske korporacije, pale su jednako za isti iznos kao i obveznice koje izdaju nefinancijske korporacije koje mogu biti uključene u program, odnosno 70 temeljnih bodova od 1,25 e, u ožujku 2016. na 0,57% otkako je CSPP najavljen. Također i za neinvesticijske korporativne obveznice koje ne mogu biti uključene u CSPP također su pale za 262 temeljna boda sa 5,59 u ožuku 2016. na 2,97% danas. Za kako bi ovakva kupovina vrijednosnica mogla jačati aktivnost i inflaciju, ova poboljšanja u financijskim tržištima moraju također se pretočiti u kreditne uvjete, uvjete kreditiranja za realno gospodarstvo. U ovom smislu vidjeli smo vrlo povoljne spilovere u uvjete kreditiranja za male i srednje tvrtke. Kako više korporacija sada traži financiranje temeljeno na tržištu, a zbog atraktivnih uvjeta financiranja koje trenutno vladaju na tržištima kapitala, banke imaju više kapaciteta za davanje, za kreditiranje malih tvrtki, koje možda nemaju toliko pristupa s izvorima financiranja. Stoga stope pozajmljivanja za vrlo male e, zajmove nefinancijskim korporacijama ali su za otprilike 50 temeljnih podova od na najave CSPP-a. Ako pogledamo naše posljednje podatke o pristupu e, financiranju e, tvrtki, manje tvrtke doista izvještavaju o poboljšavanju uvjeta financiranja i boljem pristupu financiranju. Stoga je CSPP ojačao eh, eh, naš eh, ojačao doprinos naše programa kupine imovine, uvjetima financiranja u stvarnom realnom gospodarstvu i doprinio našem cilju monetarnog poticaja prema ostvarivanju našeg cilja inflacije. Znači što se tiče učinka naših mjera, e, mjera naših politika, što se tiče uvjeta financiranja, to je nešto očigledno što možemo vidjeti u svim tvrtkama, bez obzira na njihovu veličinu, također i u svim sektorima u europodručju i u svim zemljama. Dakle, vidimo kako se naša jedinstvena monetarna politika glatko prenosi. Međutim, jedinstvena valuta također zahtijeva jedinstvenu monetarnu politiku, pa upravljačko vijeće donosi, donosi odluke za postizanje primarnog cilja održavanja stabilnosti cijena za cijelo europodručje te utvrđuje e, nužne smjernice za njihovu implementaciju. Istovremeno u skladu sa statutom Središnja banka e, ima i utjecaja na nacionalne središnje banke u e, onom omjeru koji se smatra e, prikladnim za provedbu operacija koje su dio sustava, eurosustava. Nacionalne središnje banke također imaju obvezu djelovati u skladu sa smjernicama i uputama središnje banke. Ovakav decentralizirani pristup uzima u obzir financijsku strukturu europodručja, odnosno monetarne unije koja se sastoji od segmentiranih nacionalnih financijskih tržišta. U takvom okruženju bliža interakcija središnjih banaka sa bankama koje funkcioniraju u svojim jurisdikcijama donosi prednosti za e, provedbu monetarne politike. Na primjer, možemo prikupljati precizne informacije od cijelog niza e, lokalnih drugih strana na koje se mogu integrirati u harmonizirani e, set informacija koje su potrebne upravljačkom vijeću da za dizajniranje politika. Također Središnja banka koja dobro poznaje specifičnosti e, svoje jurisdikcije, najbolje je tijelo koje za upravljanje imovinom koja se koristi kao kolateral u našim operacijama. Time je naš decentralizirani sustav postaje učinkovitiji nego centralizirani nego što bi bio centralizirani pristup u sadašnjim okolnostima. U nedostatku pravog jedinstvenog tržišta kapitala, tržišta vrijednosnica i dalje u velikoj mjeri ovise o nacionalnim specifičnostima i preferencijama, a uspješna unija tržišta kapitala ukinula bi ove granice između jurisdikcija s pozitivnim učincima na način na koji implementiramo našu monetarnu politiku. Te na ne smijemo zaboraviti da temeljni razlog za monetarnu uniju bio je upravo jačati integriranje tržišta kapitala te e, dobiti prednosti u obliku poboljšanih e, uvjeta financiranja u cijelom europodručju. Obzirom da ste me zatražili da nešto kažem o pitanju decentralizacije, dopustite da zaključim s jednom konačnom idejom u ovom pogledu, a posebice o implikacijama za funkcioniranje ekonomske i monetarne unije. Činjenice da nestandardne mjere politike Središnje banke su bile toliko učinkovite u davanju potpore e, uvjetima financiranja tvrtki i domaćinstava u europodručju. Ne smije nas e, navesti na to da zaboravimo da smo Kakva je bila situacija na vrhuncu krige, krize? Naprimjer, institucionalna slabost, slabosti, strukturne slabosti i pretjerano ulaženje u rizike doprinijeli su do negativnoj e, E, vezu između informacija e, država i banaka u nekim državama, što je negativno utjecalo na transmisiju monetarne politike. A kontrakcija gospodarstva europodručja zbog toga je zaprijetila stabilnosti cijena, našem primarnom cilju. I za, e, da bi savladali taj zatvoreni krug treba uložiti puno napora. A sada smo okrenuli trend, imamo pozitivne spilove priljevanja u svim zemljama. Svi su imali koristi od naših mjera za jačanje rasta u europodručju i također e, smo postavili temelje za održivu inflaciju u skladu s našim ciljevima. Ali iako se e, trenutno provodi cikličko e, prilagodba, postoje još strukturna pitanja koja utječu na održivu ekonomsku konvergenciju. Znači u dolazećim godinima treba ćemo imati jaču konvergenciju i jaču, jaču otpornost kako bi se postiglo bolje funkcioniranje ekonomske monetarne unije. S jedne strane, za to, trebaju, za to nam trebaju politike nacionalnih vlada koje će otključati produktivni potencijal naših zemalja. S druge strane, trebamo odlučne korake kako bi e, upravljanje ekonomskom monetarnom unijom bilo u skladu s našim ciljem. Zahvaljujem, a sada molim vaše pitanje, izvolite. Hvala vam predsjedniče, dragi, hvala vam na ovom zanimljivom izlaganju. Doista se radujem ovim sljedećim koracima kojima će upravljanje ekonomskom i monetarnom unijom, dakle, odgovarati našim željama. Također, e, drago mi je vidjeti svu vašu e, smirenost kojom govorite o mogućim rekalibraciji vezano uz monetarne politike. Također je zanimljiva veza između dovršetka tržišta, tržišta unije tržišnog kapitala i ovog e, učinka, dakle priljevanja spillovera vezano uz e, CSPP. Hvala lijepa. Sada ćemo preći na pitanja zastupnika. Riječ ima Brian Hayes. Predsjedniče, dragi, dobrodošli u Ekon i hvala vam na izlaganju. Imam dva pitanja. Jedno vezano uz ciljeve inflacije koju ste spomenuli, a drugo je vezano uz kvantitativno popuštanje. Nedavno ste rekli da su projekcije SBA revidirane, dakle naniže, i to zbog jačanja eura u odnosu na dolar. Vidimo dakle aprecijaciju dolara od 15% u odnosu na euro. Dakle, iz ovaj učinak, aprecijacije, i s druge strane ovaj spori oporavak američke ekonomije, mislite li dalje dalje moguće postići ovaj cilj od 2% inflacije koji ste naveli? Bilo bi dobro čuti vaše, vaše mišljenje o tome. Dalje, sljedeće pitanje, dakle, vezano uz kvantitativno popuštanje. E SB ovdje drži dakle e, velik dio obveznica u Irskoj, zemlji s ja dolazim je tako, u Portugalu, a vidim i u Njemačkoj, dakle blizu smo limita od 33%. Dakle, na koji način ova disproporcija od 33% neće utjecati na situaciju u tim zemljama? Je li E SB razmišlja o mogućnosti dakle, povećanja ovog limita od 33% u slučaju rasprodaje obveznica u jednoj državi članici. Ili mislite da se u ovim nepovoljnim uvjetima valja držati ovog limita od 33%, naročito dakle u slučaju ovih zemalja koji su vrlo blizu ovoj brojci. Hvala. Što se tiče prvog pitanja, da smanjili smo dakle svoje predviđanja. Sada je to dakle krivulja obliku slova V, dakle sada je ona u fazi pada. Ali to ovisi o cijeni nafte, dakle imamo situaciju aprecijacije eura i to je zasigurno doprinjelo ovoj situaciji. Kada govorimo o važnosti aprecijacije predsjedati euro. Ja sam rekao da tečaj e, nije cilj politika, on je važan za dakle, stabilnost cijena i za rast. Nije lako predvidjeti dakle sve što proizlazi kroz aprecijaciju i tečajnu listu i predviđanja dakle stopa inflacije. Evo tu barem tri faktora koja su ovdje utjecala na stvari. To je poboljšanje gospodarske situacije u eurozoni. Dakle, faktor indulgencije. Dakle, svijet e, ne bilježe sličan oporavak, odnosno stopu oporavka. Imamo dakle očekivanja od raznih monetarnih politika tijekom idućih mjeseci, politika koje su u različitim nadležnostima, a potom tu je opće poboljšanje, dakle klime povjerenja, dakle ostatka svijeta prema euro zoni. To se može pripisati i političkim razlozima koje smo vidjeli tijekom zadnjih šest mjeseci. Kao što ste vidjeli, tečajna lista to i odražava u neku ruku, dakle, razvoj političkih događaja u eurozoni. Vidimo rast povjerenja u eurozonu. To je sada teško razlikovati ova tri spomenuta faktora međutim sigurno je neki od njih ima utjecaj na inflaciju i to na način da je upravljačko vijeće zaključilo da će nastaviti promatrati situaciju, a članovi su iskazali zabrinutost zbog tog trenda. Da, i dalje imamo povjerenje, imamo dakle ovaj ovu akomodativnu politiku, smatramo da ćemo njome dostići cilj, te da će doći do konvergencije, dakle kada je riječ o inflaciji, da će to biti održano, da će to riješiti na održivi način, međutim moramo biti istrpljivi, zato je potrebno vrijeme. Također moramo biti uporni u provedbi monetarnih politika. Vezano za vaše drugo pitanje, da, brojimo, dakle uzimo obzir sve obaveznice koje ste spomenuli u ove tri zemlje, dakle kada je riječ o limitu od 33%, ne upravljačko vijeće nije raspravljalo o promjeni ovog indeksa. Hvala. Thank you. Pervanš euh, Hvala vam. kada vas je odbor pitao o decentraliziranoj provedbi dakle ovih e, mjera, parlament je predložio i preispitivanje dakle mikrobonitetnog nadzora, Da me zanima hoćete li se uključiti u tu inicijativu, vi ćete zasigurno u svom radu dakle, se baviti i radom agencija, te me zanima koje su vaša očekivanja. Dakle, na koji način ove agencije mogu raditi na bolji način sa ESB-om? Sigurna sam da ćete mi znati ponuditi odgovor na to pitanje. Zastupnici su vam međutim poslali pitanje, pitali su vas e, i o transparentnosti vezanoj uz CSPP. I vi ste nam upravo potvrdili da je to pitanje transparentnosti. Europska središnja banka bi se trebala osigurati da je ta, da, da, ta mjera je učinkovita i transparentna. Potom ste spominjali mogućnost da se ode i dalje. Dakle, daljnji koraci u pravcu transparentnosti, te bi rado čula na što ste točno mislili. review Mi pozdravljamo dakle, preispitivanje kada je riječ o promjenama vezano dakle uz SRB. I dakle, to je dovelo do stvaranja novog okvira uz pomoć kojeg je sustav postao jači. Kao oni koji stvaraju monetarnu politiku postali smo na taj način učinkovitiji. I to je značilo dakle, veću otpornost e, financijskog e, tržišta. Što se tiče e, SRB-a, dakle odbora za sistemske rizike, tu ne očekujemo značajne promjene vezano uz ovo preispitivanje. Ja sam dakle na čelu tog tijela i mi se moramo osigurati da mjere doista pomažu i zato smo otvoreni na eventualne ideje kako poboljšati e, svoj rad. Ispričavam se. Ne čujemo pitanje. Htjeli smo raspravljati o tim e, idejama upravljačkom vijeću primjerice. Jedno od pitanja o kojem smo razgovarali je bilo dakle dati veću ulogu nadležnom odboru. SRB je nastao kao, ne kao tijelo koje donosi odluke, već im bi ono savjetodavno tijelo, dakle, koje e, može uputiti upozorenja ili preporuke. To je dakle, glavna razlika između SRB-a i drugih eh, tijela vezanih uz eh, nadzor. To je mjesto gdje se susreću dakle članovi nadležnog odbora, članovi drugih nadležnih eh, tijela i tu razmjenjujemo mišljenja o tome što učiniti kako poboljšati stvari. I to je nešto što bi, bi se mogao baviti, dakle, ESRB. To bi moglo biti mjesto gdje dakle razni e, šefovi dakle nadležnih tijela mogu razmijeniti stajališta. Također moramo dovršiti bankovnu uniju, dakle unija tržišna kapitala. To su sve predmeti rasprava u ESB-u. Što se transparentnosti, mislim da jesmo transparentni i to smo i poboljšali od lipnja na ovamo. Nemamo ništa protiv e, davanja informacija. Sve do onog trenutka kada to postane kontraproduktivno kontraproduktivno za provedbu naših e, monetarnih politika i do trenutka kada ne želimo da se tržišta okrenu protiv nas. Dakle, to je ta granica, rekao sam, 200 različitih tvrtki više od više od nekoliko stotina dakle vrijednosnica. To smo pitanje već postavljali. Odavanje informacija bi dakle smanjilo učinkovitost programa kupnje obveznica. Ali razvijena podataka bi mogla donijeti koristi sudionicima na tržištu. Tu možemo e, nastaviti poboljšavati situaciju, ali u trenutku kada smo sigurni dakle, da su tržišne mjere učinkovite. Hvala, Aleksandar Lunc. Hvala, dobrodošli gospodine drage. Uskoro ćemo raspravljati o godišnjem izvješću SBA. Ja sam izvjestitelj za to pitanje, te imam za vas neka pitanja i skoristio bih ovu priliku da vas pitam što mislite o nekim idejama koje kruže, naročito vezano uz transparentnost. Imamo prijedlog koji se tiče sprječavanja sukoba interesa, dakle SB bi trebao objavljivati e, izjavu o financijskim interesima članova upravljačkog vijeća. Također etički odbor više ne bi bio tijelo kojim predsjeda bivši predsjednik SBA i htio bih čuti vaše mišljenje o ova dva prijedloga. Zasigurno ćemo razmisliti o oba prijedloga. U principu nemam ništa protiv nijednog. O njima trebam raspravljati s kolegama u vijeću. Hvala. Evo, to je odgovor koji sam očekivao, pa sam pripremio još jedno pitanje, to vezano uz Kinu. Dakle, vidjeli smo godišnje izvješće vezano uz Kinu i stopu zaduživanja. Dakle, mnogo se govori o Kini ovih dana i kako vi gledate na tamošnju gospodarsku situaciju, što bi značilo usporavanje tamošnjeg gospodarstva za e, naša gospodarstva, postoji li tu rizik globalne krize i koliko da, koliko smatrate taj scenarij realnim? Da, vidjeli smo izvješće koje ste spomenuli, a i naše osoblje se bavilo sličnim izvješćem, dakle, vezano uz Kinu, ali tu moramo imati na umu dvije stvari. To je globalna financijska stabilnost, a drugo je, je utjecaj na gospodarstvo eurozone. vjerujemo da e, tamošnja tijela da se mogu adekvatno nositi sa situacijom i već su počeli djelovati na svim dakle, frontovima. Što se tiče učinka, a to nije neka daleka opasnost, sličnu situaciju smo imali početkom 2015. kada je postojala opasnost od ozbiljnog usporavanja rasta kineskog gospodarstva, ali situacija danas drugačija. To je bio jedan od razloga zbog kojih smo trebali preustijediti svoj program monetarnih politika i danas je situacija drugačija. Gospodarski oporavak je nešto što tamo vode, dakle, domaća potrošnja i domaća ulaganja. Dakle, niske kamatne stope također, raspoloživi e, dohodak je tu, on se povećava, i to zbog više stope zaposlenosti. I dakle ne bi došlo do istog negativnog učinka koji se mogao dogoditi prije dvije godine. Yes, still good to hear imate povjerenja u tamošnje monetarne institucije. što kažete ono što se događa u Sjevernoj Koreji? Govori se o monetarnim bazukama, sada govorimo o Rocketmanu. To nije nadležnosti SBA. kada kažemo da vanjsku potražnju i dalje kada, kada, kažemo da ona pomaže dakle naš oporavak onda naravno da to uključuje i neke vanjske rizike hvala Korava Niverhojzen hvala dobrodošli na, na trg kod nas gospodine dragi imam ja dva pitanja izvan ovih e, regularnih monetarnih e, politika. Jedna se tiče kriptovaluta. Dakle, sada Kina uvodi zabrane, dakle zabranu razvijene bitcoina, traženje bitcoina, to dovodi do problema. Meksiko također uvodi e, zakon koji se tiče fintech tvrtki i oni koji se bave kriptovalutama. Vaš potpredsjednik je izjavio da su kriptovalute instrument za špekulacije i to je usporedio sa manijom koja je postojala vezana uz nizozemske tulipane. Što radite da kada smanjite rizik kriptovaluta? E, mislite li da je tu potreban regulatorni okvir? Jeste li više na kineskoj strani, jeste li za zabranu ili ste na japanskoj koja bi htjela to regulirati? Drugo pitanje se tiče nacrta smjernica koje je predstavio SB i to vezano uz kreditne institucije Finteka. Dakle, one kažu da ove tvrtke trebaju ispuniti visoke zahtjeve vezane uz njihov kapital i to veći, dakle, nego što se tiče običnih kreditnih institucija. Smatrate li da će na ovaj način e, evropska fintech e, scena dakle, primiti jedan e, udarac i kako je to usklađeno sa principom isti rizik, dakle ista pravila. Ovo bi se moglo činiti kao neka zaštita starog bankarskog sektora. Hvala lijepo. Što se tiče prvog pitanja, moramo se pitati koji su materijalni rizici bitcoina po gospodarstvo. Imamo tri kanala, to je veličina, prihvatljivost kod korisnika i treće je utjecaj dakle, bitcoina na realnu ekonomiju. Analizom ova tri kanala vidimo da je prerano da to, da to smatramo plaćanjem budućim, budućom vrstom plaćanja. Pitali ste me što je SB odlučio, još uvijek nismo o tome održali raspravu. Se zasigurno ne bi bilo u našoj nadležnosti zabraniti ili napraviti nešto slično ili čak regulirati, ali nismo održali raspravu vezanu uz naše institucionalno stajalište o ovim pitanjima. Imamo tu različita mišljenja. Vi ste jedno spomenuli Općenito, to se odnosi na vaše drugo pitanje, nas sada jako brinu ove inovacije u svim poljima financija, dakle nije to samo pitanje bitcoina. To dovodi do e, mogućih rizika vezano za kibersigurnost i na ta pitanja se koncentriramo. I to bi se na jednak način primijenilo i na neke druge inovacije. Pitali ste me zašto u kapitalnim zahtjevima E, zašto su kapitalni zahtjevi za fintech više nego za e, druge slične financijske institucije. Ja se slažem s vama, dakle ista pravila, iste usluge, isti zahtjevi pod uvjetom da su i rizici jednaki. A ocjena iz smjernica SBA je bila da se pod određenim okolnostima da rizici nisu jednake, dakle pod određenim specifičnim uvjetima. To bismo trebali možda i pobliže razmotriti. Hvala lijepo. Hvala vama. Sljedeći govornik, Matt Carty. Hvala vam i dobrodošli, gospodine dragi. Također želim e, pozdraviti činjenicu što ste nedavno posjetili Irsku i održali govor. Bio je to vaš prvi posjet od kad ste postali predsjednik ESB-a. Tijekom tog e, posjeta su mediji izvještavali o vašem e, o vašim e, izjavama i rekli ste da SB nije uočio naznake da bi moglo doći do nove nekretninske krize u eurozoni. Jer čini se da ne postoji velik, prevelik do, dostatni rast kredita. Pitam se je li SB ima stalište, postoji li mogućnost da će u pojedinim državama doći do nekretninske krize, konkretnije mislim na Irsku. Možda ste svjesni da postoji e, velike problemi sa stambenim kreditima, što je izazvalo velike probleme u Irskoj. Tu je velika inflacija cijena, više od 12%. Prema OECD-u ove godine također postoji i situacija s kreditima, što pokazuje da bi moglo doći do krize na tržištu nekretnina. Je li SB primijetio te indikatore i koje bi korake trebalo poduzeti kako bismo izbjegli novu krizu u pogledu nekretnina? Također imam jedno pitanje o korporativnom sektoru i programu kupnje vrijednosnica za korporativni sektor, odnosno kako je to povezano s malim i srednjim poduzećima. Često opravdavate postojeći okvir kupnje jer kažete da kupnjom e, obveznica velikih korporacija stvaramo prostor kako bi banke mogle kreditirati mala i srednja poduzeća. Zanima me, možete li nam možda e, kvantificirati, odnosno argumentirati da je doista novac koji se upumpava kroz ovaj program, novac koji ujedno stiže do realne ekonomije, a da to nije samo mehanizam kojim se E, povlašteno tretiraju neke veće tvrtke, na primjer multinacionalna poduzeća. Hvala vam. Što se tiče e, potencijalne krize na tržištu nekretnina, trebamo prvo napraviti razliku između lokalnih fenomena i sistemskih fenomena. Svakako u nekim zemljama, a je tako i u nekim gradovima, vidimo da cijene e, nekretnina rastu. One često rastu s razina koje su u prošlosti pokazivale da su nekretnine podcijenjene, ponekad su te razine u redu, dakle cijene jednostavno rastu. Međutim, također smo primijetili da je ovaj fenomen ograničen na neke gradove i neke zemlje. Dakle, to još nije postalo sistemsko pitanje, sistemski problem. Prije nego što možemo govoriti o krizi, trebamo vidjeti je li to povećanje cijena popraćeno je povećanjem i kredita odnosno što je sa dakle, financijskom polugom, je li ona raste. A to je bi bilo upravo jedna od karakteristika e, koja se pojavila prije izbijanja krize. A u ovom trenutku mi to ne vidimo. I zapravo kreditni tokovi su i dalje skromni, iako se polako oporavljaju i kontinuirano se oporavljaju nekoliko godina. Međutim, e, brojke i dalje su ispod razina koje su postojale prije krize. Dakle, nismo primijetili da postoje bilo kakvi sistemski problemi. Također, cijene nekretnina često rastu i zbog određenih razloga, pogotovo ono što ste vi spomenuli, pogotovo što se tiče socijalnih kredita. Znači, ako bismo se zaprinuli zbog tih većih cijena nekretnina, što bismo učinili? Bili smo, bismo li promijenili monetarnu politiku? Odgovor je očito ne, jer ne radi se o sistemskom problemu. Dakle, koristi se makrobonitetni alat i Irska središnja banka koristi makrobonitetne instrumente od 2015. a revidirali ih su i 2016. Isto vrijedi i za druge zemlje, one su također počele upotrebljavati možda ne iste, ali slične makrobonitetne instrumente. Primjerice Nizozemska, francusko upravo sada razmišlja o korištenju takvih instrumenta. Dakle, imate i druge zemlje u kojima se koriste ti instrumenti. Dakle, na taj način trebamo reagirati na te lokalizirane situacije. Pogledamo li različite vrste imovina i ponekad možemo naći u određenim zemljama određene probleme, međutim radi se o dakle, stambenim nekretninama. Međutim, problem je sa komercijalnim nekretninama. ESRB je gotovo prije godinu dana poslao upozorenje u osam europskih država i upozorenje se odnosilo upravo na evaluaciju komercijalnih nekretnina i njihovih cijena. Nekoliko puta smo se zapitali kada smo pokretali ovaj program kupnje vrijednostnica hoće li to poboljšati uvjete kreditiranja za mala i srednja poduzeća, hoće li poboljšati uvjet, kao što poboljšava uvjete i za veća poduzeća koja i sama mogu izdavati obveznice. I zaključili smo da je došlo do dramatičnog poboljšanja, ne samo dakle za velika poduzeća, već i za i srednja poduzeća. A zanimljivo je čak i da korporacije koje izdaju obveznice, ali obveznice nisu prihvatljive za kupnju u okviru našeg programa. Dakle, čak i e, kompanije čije obveznice ne kupujemo su e, uočile da se njihovi prinosi povećavaju. A tu su također i poduzeća koja tradicionalno imaju pristup bankovnim kreditima, a ne tržištima kapitala, čak i kada je slučaj, čak i, za njih dakle ima kredita u bilancama banaka. Najbolja mjera, najbolji način kvantifikacije ovog programa i tu su i druge mjere, jest, e, to se vidi iz stopa kreditiranja banaka, a te stope za male i srednje poduzeća su se značajno smanjile diljem Europe, bez obzira na to kupujemo li mi više korporativnih obveznica iz jedne zemlje ili imamo općeniti pristup stope su se poboljšale u Španjolskoj, u Italiji i u drugim zemljama na periferiji. Ne tvrdim da je to učinak koji je isključivo vezan uz program kupnje korporativnih obveznica, tu je teško razlikovati različite elemente naše monetarne politike. Hvala vam. Molly Scott Cato, hvala lijepa. Tijekom prethodnih monetarnih dijaloga sam spomenula pitanje određene vrste imovine i sve se više e, pitanja postavlja ECB-u i drugim regulatorima da uzmu u obzir i e, klimatske izazove. Sjećate se da smo vam poslali pismeno pitanje u ulozi Središnje banke koja i kako je njezina uloga u Pariškom sporazumu i kako vi možete pridoniti borbi protiv klimatskih promjena u tom kontekstu. Članak 2 sporazuma navodi opće ciljeve što uključuje i da se ispod, da se zadrži dakle, zagrijavanje do dva stupnja i da to bude konzistentno kako bi se dakle, poboljšala borba protiv klimatskih promjena. U tom kontekstu Zanima me hoćete li nastaviti kupovati imovinu od korporacija koje ulažu u fosilna goriva i bave se ekstrakcijom ili prodajom fosilnih goriva. Dakle, kada to se odnosi kada obveznice imaju dospijeće, a likvidnost se može odnositi i na buduću korporativnu imovinu. Dakle, možete li dokazati da nećete kupovati imovinu takvih korporacija? Drugo, Slaže li se banka da se obveznice s vremenom mogu e, usredotočiti na ulaganja u zelenu infrastrukturu? Jasan mi je vaš, e, jasno mi je što ćete reći da su to političke odluke i s time se i slažem. Međutim, ekonomist bi mogao reći da su to ekonomske distorzije, dakle vaše odluke mogu proizročiti ekonomske distorzije, ali po meni ECB ima političku odluku kada odlučuje u kojem smjeru treba ići likvidnost. Dakle, postoji li dovoljna politička kontrola nad odlukama koje vaša banka donosi i kada je riječ o raspravama koje mi vodimo, rasprave o nadzoru, je li to dovoljno ili treba postojati veća politička odgovornost u pogledu odluka Europske središnje banke? Hvala nemojmo zaboraviti da imamo mandat, odnosno mandat uključuje stabilnost cijena. I upravo na to se usmjerava naša monetarna politika. Međutim, ne prejudiciramo glavni cilj stabilnosti cijena, mi podupiremo opće ekonomske politike i ciljeve Unije. A to uključuje i članak 3 sporazuma gdje se navodi održivi razvoj Europe, čiji je cilj visoka razina zaštite i poboljšanje kvalitete zaštite okoliša. U skladu s time mi shvaćamo koliki izazov predstavlja, predstavljaju klimatske promjene i koliko, su, koliko važno imati politike koje se time bave. Dakle, mi podupiremo rad koji traje u okviru različitih eh, međunarodnih europskih foruma, a čiji je cilj zeleno financiranje i također analizira se kako se može uspješno upravljati i kako se to može uklopiti u postojeći regulatorni okvir. Važno je i da sve potencijalne promjene regulatornih okvira ili bonitetnog nadzora odražavaju klimatske promjene i da to bude opravdano iz e, bonitetne perspektive. Hvala. Zanima me ovaj politički aspekt, znam da imate svoj mandat i zanima me je li taj mandat dovoljan kada banka donosi odluke o programu kupnje vrijednosnica. Dakle, kada to ima velik utjecaj na ono što nacionalne vlade mogu postići i na način na koji se e, likvidnost usmjerava diljem Europe. Političari, mi koji ovdje sjedimo, imamo li mi dovoljno utjecaja na način na koji se donose te odluke? Kada smo osmislili kriterije za prihvatljivost u okviru našeg programa kupnje, željeli smo da kriteriji budu dovoljno široki kako bismo mogli kupiti i obveznice koje ste vi spominjali. I upravo to činimo. Mi, kao što sam malo prije rekao, pružamo podršku u skladu sa relevantnim člankom sporazuma gdje se dakle spominje održivost i kvaliteta okoliša. Međutim, dakle u načelu u potpunosti se slažem s vama. Međutim, mi se prvenstveno moramo držati svojeg mandata, a taj mandat uključuje stabilnost cijena i u skladu s tome vodimo svoju monetarnu politiku. Dakle, političke odluke su nešto što nije u našoj nadležnosti. Hvala. Marko Vali. Hvala vam. I hvala gospodinu Dragiju na vremenu koje posvećuje našem odboru. Evo nekoliko pitanja. vezano za tapering koji će se produžiti do kraja 2018. godine, dakle riječ je o Zanima me kako možete zajamčiti da zaduživanje zemalja dakle, na, na periferiji dakle, neće ići na uštrb tamošnjih proračuna vezano uz dakle, nametnutu e, štednju koja, je, koja se još uvijek provodi kako ne bi došlo dakle, do, e, do povećanja razlike, odnosno spreda. I još komentar vezano uz izbore u Njemačkoj. Mislite li da na neki način to može utjecati dakle, izlazak, na izlazak ove zemlje iz programa kupnje. Thank you. Uh, I mean just... Uh, Hvala. Što se tiče drugog pitanja, na to ne mogu odgovoriti. Jer je još prerano i ne možemo komentirati političke izbore u Njemačkoj. Dakle, to je izvan našeg mandata. Ne možemo komentirati ni jedne političke izbore u bilo kojoj zemlji. Izvršni odbor još nije donio nijednu odluku o tome. Rekli smo da ćemo raspravljati o našoj monetarnoj politici u budućnosti, odnosno na jesen i vjerojatno, ja sam to rekao, većina odluka bit će donesena na sljedećem sastanku u listopadu. Određena pitanja se postavljaju za sada prerano. Prvo treba razumjeti koji će biti učinak promjena na prinose perifernih zemalja. Mandat e SBA jest stabilnost cijena za cijelo područje. I konkretnije, da li inflacija na jedan održiv, trajni način ispunjava naš cilj, koji, a to je biti blizu, ali ispod 2%. Dakle, stabilnost cijena je ono što je za nas, što je naš mandat. Dakle, želimo imati stopu inflacije blizu 2%, ali ne 2%. Time želimo osigurati održiv razvoj koji sam sebe održava bez potrebe za monetarnom podrškom. Dakle, što se tiče tih kamatnih stopa na perifernim zemljama, naš glavni cilj nije to braniti, već je naš glavni cilj uspostaviti stabilnost cijena. I isto vrijedi i za stopu, za inflaciju, stopu inflacije. A u trenutku kada vidimo da inflacija ne raste, pitam se, ne bi li trebalo razmišljati o olakšavanju dakle, kupovine obveznica, ne dakle o njihovo o produženju, dakle ove kupovine ovako dugom razdoblju, dakle do kraja 2018. Pitate me što ćemo odlučiti na sljedećoj sjednici izvršnog odbora. Pre Prerano je za postavljanje za takva pitanja, dakle prvo moramo raspraviti o tome, a na sljedećem, e, na sljedećem saslušanju ćemo moći onda odgovoriti na vaše pitanje. Hvala. Hvala Bernard Monod. Dobar dan. Prema ugovorima euro treba biti valuta svih i sve zemlje imaju i pravo i obvezu na uvođenje eura. Također, predsjednik Juncker je prije dva tjedna održao govor stanju Unije i rekao da je politički cilj komisije da se što više zemalja, odnosno država članica, pridruži euru. Gospodin Juncker je rekao da sve to treba postići, čak i ako ćemo imati predpristupnu pomoć i ponekad druge vrste financijske pomoći, a čini se da malo žurimo u tom pogledu. I tu je također i teorija optimalne zone prema kojoj je moguće usvojiti jednu jedinu valutu kada su za to povoljni makroekonomski uvjeti. Kompletna konvergencija u prošlosti nam je e, pokazala da je došlo do divergencije u eurozoni, a to uključuje i veliki suficit e, Njemačke. Imam nekoliko pitanja. Dakle, što se tiče 7 zemalja i eura i ranog pristupanja zajednici eura, ne bi li to zapravo povećalo razlike u eurozoni, nejednakosti u eurozoni i povećalo također i rizik od izbijanja krize. Zanima me što je i s tim, dakle ako prisilimo države članice da postanu dijelom eurozone, smatra li e SB da konvergencija treba biti primarni i jedini e, cilj, odnosno prioritet. A u slučaju da to jest prioritet, trebali postaviti neki rok za države članice, primjerice Poljska, Češka i Švedska su zadovoljne što mogu zadržati nacionalnu valutu i tečajnu stopu. Trebali te države prisiliti da se pridruže eurozoni? Hvala. Naravno da ne. Kao što ste rekli, sve države članice uz iznimku Danske i Ujedinjenog kraljevina bi se trebale pridružiti, odnosno trebale bi uvesti euro nakon što ispune sve financijske i pravne uvjete i to se od njih očekuje, no nacionalne vlade trebaju pokazati, pokazati i osigurati političku e, volju kako bi se pridružile eurozoni. Dakle, uvođenje eura, o tome odlučuje, komisija i vijeće Europske unije, a one uzimaju u obzir i procjenu Europske komisije i Europske središnje banke, kada je riječ o ispunjavanju ekonomskih i pravnih uvjeta. Ta procjena se temelji isključivo na kriterijima konvergencije koji su jasno navedeni u članku 140 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Europska središnja banka je posljednju procjenu ponudila u lipnju 2016. i u skladu s time ni jedna od država članica nije ispunila sve kriterije navedene u ugovoru. Zbog toga Vijeće Europske unije nije donijelo odluku prema kojoj neka država članica ispunjava uvjete za uvođenje eura. Europska središnja banka će ponovno analizirati kriterije konvergencije u skladu sa svojim obvezama temeljem ugovora i stoga to će se temeljiti na kriterijima koji su navedeni u ugovoru. U sljedećem izvješću o tom pitanju upućenom vijeću, a to izvješće je, se priprema za sljedeću godinu. Hvala. in any case, Mr. Juncker never spoke of about four. Također niti gospodin Juncker nije nikada govorio o tome kao prisilnom e, i instrumentu, nego kao potpori u slučaju kada postoji politička volja. Gospodin Lange, e, jer gospodin Luka onda mora otići, pa može li gospodin Luke prije vas? Hvala, e, ja ću govoriti njemački. Herr Draghi, das e, Savezni e, Njemački ustavni sud je postavio Europskom sudu jedan cijeli katalog pitanja za Europsku središnju banku i jedno od pitanja koje je uključeno tu je i pitanje koje e, govori o tome da li znači CSPP ide protiv članka 190 i 127 temeljnog ugovora, ugovora o funkcioniranju Europske unije, kao i protiv e, protokola o mandatu Središnje banke. Evo, staću jedan čas ako treba. Znači da to je protivno ovim temeljnim akumentima se radi o akumulirajućem volumenu CSPP-a koji će nakon nekog vremena biti toliki da više neće biti u skladu sa pravnim e, stanjem u EU. Znači, ali se o programu kupnje vrijednostnih papira CSPP. Znači, smatrate li vi da bi trebao postojati neki određeni maksimalni volumen CSPP-a nakon čijeg prekoračenja bi CSPP programa bio protivan do navedenim pravnim temeljima i ako mislite da postoji e, opravno za takav jedan maksimalni volumen, možete li mi onda reći kako bi se on mogao utvrditi? Znači, koji bi bili kriteriji koji bi središnja banka ili primjenjuje središnja banka za utvrđivanje takvog eventualnog maksimalnog volumena opsega kupnje. Dakle, ako mislite da pak ne postoji takav određeni maksimalni volumen, nego da se može raditi o neograničenom e, kupnji vrednostnih papira u okviru CSPP p-a od Crne središnje banke, možete nam onda to jasno reći. Mislim, evo molim vas dakle da ovo moja pitanja koje je relativno jednostavno strukturiramo da odgovorite ili sa da ili ne i da mi to obrazložite onda. Thank you. Um, the ECB has taken note of the decision of the... Uh, hvala. Uh, Središnja banka je primala na znanje odluku suda na temelje na temelju pitanja Ustavnog suda Njemačke i naš odgovor mi smo u našem mandatu E, imamo odgovore, e, o, imamo određene e, program za prošireni program kupnje dionica koji je u skladu sa prethodnim izjavama vijeća. Hvala. Predsjedniče, nisam rekao da prokomentirate postupak koji je u tijeku, nego da govorite o PSPP-u i u kojem je opsegu taj program, a koji ste vi zacrtali, primjenjiv e, trajno, ako bi se recimo provodio neograničeno ili e, bez e, određenog maksimalnog volumena. To je ono što sam pitao i što molim da mi odgovorite. The, extended asset... Znači, prošireni program kupnje vrijednosnica u skladu je s našim mandatom u potpunosti, dakle u skladu je sa temeljnim ugovorima. Znači, poštuju se granice, granice za izdavatelja. Znači, a imam još malo vremena, znači vi ne mislite da treba postojati ograničenje volumena za kupnju u eh, okviru proširenog programa kupnje. Znači ne bi ga trebalo ograničavati i da e, Središnja banka može neograničeno taj program provoditi dalje. Ne, nisam rekao to. Rekao sam da postoje izdavatelji i da postoje ograničenja, granice za izdavatelja. Ali to je jedino ograničenje, znači issue limits, ograničenje ograničenja koje vrijede za izdavatelje. To je jedino što je granica. Da, rekla sam da postoje granice za izdavatelje i granice i mislim da je ovo pitanje u potpunosti pojašnjeno. Ne, vi zapravo želite da ja nešto želim, što biste vi htjeli vidjeti u naslovu sutrašnjih novina, ali ja vam ne mogu tu pomoći. Mogu li evo govoriti dalje na njemačkom? Ne, ali imate još 25 sekundi. Dobro, molim još mojih 25 sekundi onda. Dakle, evo, ja vjerujem da e, vi ipak morate odgovoriti na pitanje zastupnika. E, postoji li volumen u ograničenju, znači u količini, u volumenu, postoji li takvo ograničenje za prošljeni program kupnje vrijednosnica? Da ili ne? Oprosti li odgovor? Ja sam, postoje stvari koje se zove issue and issue limits, a vi onda na temelju toga možete izračunati kolike su to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 E, pitali ste je li granica od 33%, a vi ste rekli da još nije predmet rasprave. Hoće li biti predmet rasprave? I još se nastavlja na pitanje gospodina Luka. Je li to za vas jedna čvrsta granica ili smatrate da bi se moglo doći i bilo e, prihvatljivo i prekoračenje? A drugo, E, gospodarski rast je pozitivan, inflacija je mala, nema tendencija deflacije, e, euro stoji dobro. Kada, onda, kada će doći trenutak da se promijeni politika kamata u skladu s ovim tendencijama? I treće pitanje koje se povezuje na već postavljena pitanja. Uvijek iznova raspravljamo i vi se slažete sa mnom o tome da to jest politička odluka o tome kako poboljšati e, okvirne uvjete i predsjednik Juncker iznio je neke prijedloge e, budžetno u euru, e, također euro za sve, ministarstvo financija koje će na europskoj razini za euro i tako dalje. Je li to put za političke reforme kao kako vi to predlažete? I posljednje pitanje, e, ove ovaj dva cilja. Vi ste odgovorili e, na početku godine da e, veliki ciljevi više nisu temeljem strukturnih problema i financijske krize, nego E, zacrtani temeljem normalnog razvoja. Što e, podrazumijevate dakle, u ovom smislu pod normalni razvoj? Mogu li vas zamoliti da ponovite posljednje pitanje? Ovo je target su ciljevi koji su E, recimo visoki preko 700-800 e, milijardi eura koji su onda spušteni pa onda su se vratili na prethodne visine i vi ste odgovorili da se ne radi više o strukturnim problemima financijske krize nego da je taj porast utemeljen na redovnom razvoju, normalnom razvoju. Što je normalni razvoj za koje teme tog povećanja ponovno? Kao odgovor na vaše prvo pitanje. Mi imamo ovu granicu 33% i sada smo raspravili o tom po promjeni, ništa novo, tu se nije dogodilo. A druga stvar je sljedeća. Postoje kada ćemo dakle nešto mijenjati. Znači imamo kriterije, a to je trajna i samo održiva konvergencija stope inflacije sa našim inflacijskim ciljevima. Još nismo te postigle. I kao što sam rekao, projicira se pad inflacije sljedeće godine u obliku slova V, a zatim ponovno da će sljedeće godine rasti. I kada pogledamo e, temeljnu inflaciju, jer taj V profil e, krivolje se e, temelji na temeljnom učinku cijena nafte i u određenom određene mjere na razvoju na u tečajnim razlikama, ali kada pogledamo e, tendenciju, a isključujući hranu i energiju, e, energente, vidimo da je to malo preraslo proteklih mjeseci, no za sada još nismo vidjeli uvjerljive znakove kretanja prema gore. A razlog za to je da smo do sada mogli E, vidjeti da se plaće e, ponašaju prilično umjereno, a one su primarni pokretač e, ove pozadinske inflacije. Znači, to je ono što moramo postići, samo održivu trajnu konvergenciju inflacije prema našim ciljevima. A što se treće stvari tiče, razvoj što se tiče targeta 2, cilj 2. E, istina, one nisu ishod razvoja koje smo svjedočili tijekom financijske krize. I e, ono što vidimo u okviru razvoja za Target 2 e, isto je povezano sa programom kvantitativnog popuštanja i kupovine vrijednosnica. I u određenoj mjeri upravo zato imamo više ovaj kretanje cilja 2 prema gore načelno sa jačanjem povjerenja u europodručju i poboljšanjem ekonomskih uvjeta u cijelom europodručju u ovom trenutku ovo bi, e, ovaj razvoj bi trebao biti e, sve manje e, izvor zabrinutosti, a više izvor funkcionalnog sustava plaćanja u Europskoj uniji. Gospodin Fernandez. Zahvaljujem. E, dobrodošli, gospodine dragi. Dado la lista de intervenciones de todos los que venimos detrás. E, con lo cual... E, Gospodin Luke je zapravo već spomenuo E, da e, ste pitali samo gospodina Langina, da puštali gospodina Luka da govori prije, ali o nas druge niste. Ali dobro, a što se tiče predviđanja inflacije e, od strane ECB-a? Postoje također inflacijske tendencije eura imajući na umu da postoji rast i da moramo pogledati kako će izgledati taj trend sljedeće dvije godine. Pa željno očekujemo preskonferenciju nakon sljedećeg sastanka mm, odbora Središnje banke, ali zabrinjava nas možda ovi pričaci koji se tiču upravljačke politike Središnje banke. A sada što se tiče decentralizacije monetarne politike, moje pitanje, što se tiče decentralizacije? Mislim da bi tu moglo biti nekih problema u konsolidaciji bankovne unije. Potpredsjednik Španjske narodne banke Rekao je da je Narodna banka u Španjolskoj imala dovoljno e, vlastitih e, papira za pristup programu, ali da e, možda su kriteriji za tu banku drugačiji od kriterija za druge središnje banke, a što se tiče korištenja tih e, vrijednosnica kao kolaterala ili druge imovine kao kolaterale i da bi e, to zbog toga dovelo u pitanje eventualno likvidnost e, dotične banke i time u pitanje i cijele Europske unije. Banka Popular je drugačija u, se razlikuje od drugih banaka u sustavu po ovom kriteriju i zato bi sudbina mogla biti drugačija. Znači, zato što ste rekli decentralizacija monetarne politike. Ono što je nama potrebno je da u programu, ovom programu jačamo dostupnost hitne pomoći za likvidnost. Sada ste spomenuli jedno pitanje koje se više puta spominjalo i na upravljačkom vijeću. Naime, recimo ako postoji jedan e, nadzorno tijelo i jedan, jedna institucija za sanaciju, da imamo i jedinstveni ELA. Međutim, ELA e, je sada decentraliziran i e, njegove odluke implementacija odnos, e, su u rukama nacionalnih središnjih banaka i također e, e, sve su banke, središnje banke se složile da se neće biti miješanja osim ako u provedbi se ide protiv jedinstvene monetarne politike. Dakle, mislim da smo prije godinu dana već vodili raspravu o tome, ali nije bilo nikakvih razlika u ili promjena u načelnom dogovoru koje bi bile dolazeće. Ne, ali što se tiče sadašnje primjene ELA, to je doista veliki problem za konsolidaciju bankovne unije, po našem mišljenju. No, pa u jednom trenutku u budućnosti morat ćemo to preispitati također. Mislim, ljudi to vide kao jedno od pitanja posebice nakon SSM-a i SRB-a. Znači, to je nešto što ćemo trebati raspraviti. I istina je također da nacionalne središnje banke često imaju sve informacije. Možda puno u većoj mjeri nego decentralizirane institucije pa nacionalne središnje banke tu svoju moć ne žele predati iz ruku, ali da bi bilo prirodno da za, i za pitanje ELA postoji jedno tijelo koje će donositi odluke. Gunnar Hvala. Mogu li se vratiti na jedno od pitanja gospodina Langena? Ne znam zašto nemamo mikrofon. Mnogo toga u više nije kao što je bilo ranije. to vidimo i po pitanju inflacije. mislim, nije digitalna, na primjer, gospodarstvo se mijenja, centralizacija i tako dalje, vi čekate inflaciju da se vrati na prethodne razine i tako dalje, ali više puta je rečeno da postoje e, e, i rizici i prednosti takve jedinstvene monetarne politike kakvu mi imamo, ali da ti rizici rastu i s vremenom. A prednosti su se na neki način smanjuju jer e, se gospodarstvo na takvu jedinstvenu monetarnu politiku na primjer na neki način prilagodava, što je prilično izvanredna situacija. Jer, e, I što vi mislite o tome? Jer e, ove posljedice koje se i rizici koji se pojavljuju nakon nekog vremena recimo pokazuju da recimo sada imamo e, rizik od ovih mihura koji bi mogli eksplodirati za 12 mjeseci, 18 mjeseci i tako dalje. I sada treba djelovati. Pa nije li možda rizično gledati inflacijsku stopu, a ne prilično ekstremnu monetarnu mhm. politiku koju vodite u ovom trenutku? Ne, dopustite, uvjeravam vas, e, pratimo mi pažljivo i rizike također i pažljivo također nadziramo i kao što sam rekao u odgovoru na neka pitanja e, i tu e, možete vidjeti da smo mi doista zainteresirani i za sva tržišta i za sve procjene i kreditne procjene i normalni razvoj kako on ide. znamo da postoji ta opasnost i pažljivo to pratimo, ali treba također e, znati koja je opasnost e, e, nepodupiranja oporavka brzim odlukama monetarne politike. Znači, moramo nekako uravnotežiti ove dvije stvari. Jedna stvar koja se promijenila u odnosu na prethodne godine je da mnoge mjere politika koje su se poduzimale kao odgovor na veliku financijsku krizu, recimo što se tiče e, regulatornog e, odlučivanja, makroprudencijalnog odlučivanja, čak i institucionalnog e, reagiranja putem stvaranja novih institucija, sve je to e, učinilo naš bankovni sektor rezilijentnim i time smo dobili mogućnost e, nastavljanja s našom monetarnom politikom dok ne postignemo naše ciljeve. Ali, savršeno smo mi svjesni e, da e, odluke monetarne politike trebaju vremena da budu provedene i koji su rizici tu povezani. Ali svejedno bilo bi zanimljivo čuti kako gledate na rizike, kako se razvijaju rizici. Jesu li oni isti kao i prije godinu dana, jesu li veći nego prije godinu dana, ali isto tako što se događa i sa prednostima, jer što duže vodimo ovu neku monetarnu politiku, to će ona biti manje učinkovita Pa recimo samo jedno jednostavno pitanje, na primjer, recimo investicije se zapravo nisu stvarno pokrenule. Imamo e, veću potražnju, ali investicijski jaz još uvijek postoji usprkos činjenice da se sad investicije za gotovo 0% kamata mogu financirati. Pre godinu dana rizici su zapravo bili puno više, ali rizici za financijsku stabilnost nisu proizlazili iz monetarne politike, nego iz potencijalne deflacije. To je rizik za financijsku stabilnost također i upravo je to ono što sada vidimo ovdje. Znači krećemo iz ove situacije u novo. Što se tiče samih prednosti. Po prvi puta u mnogo godina posljednjih 6, 7, 8 mjeseci, vidimo jačanje privatnih investicija, što je nešto što nismo već dugo vidjeli, a to uglavnom podupiru niske e, kamatne stope i većom profitabilnošću nekih e, investicija koje su se naravno oporavile i sada su korporacijski profiti i korporativni profiti rastu. I drugo, zapravo nisam sigurna da se prednosti smanjuju kako vrijeme teče, jer još jedno pitanje koje se moramo postaviti je sljedeće. Ako a, ovaj a, mora biti self-sustained, samoodrživ, e, znači na putu inflacije, Recimo, dobro, mi recimo kažemo da to još nije samo, znači još nam uvijek potrebne monetarne politike, Znači da ako mi povučemo stimulans, vratit će se inflacija upravo ondje gdje je bila, vratit će se natrag na prethodnu razinu. Znači moramo pažljivo u, ocijeniti sve te elemente u našoj procjeni, a također trebamo i uzeti u obzir i rizik po financijsku stabilnost i također povećanje inflacije u srednjoročnom razdoblju. I uvjeravam vas da mi obje strane medalje pratimo vrlo pomno. Pereira. Hvala vam, Pedro Silva Pereira. Gospodine dragi, došli ste ovdje poslati nam vrlo jasnu i snažnu poruku vezanu uz potrebe potrebu nastavke, nastavka dakle provedbe ovog stimulansa monetarne politike nikad nećemo saznati bila poruka bila ovako jasna da smo održali ovu raspravu prije njemačkih izbora. Ali ja, moram danas priznati da ste nam jasno prenijeli svoju poruku. Mislim da ste u pravu. Monetarna politika SB imala pozitivan učinak na europsko gospodarstvo, ali oporavak kojem svjedočimo sada nije dovoljan. Očekuje se pad inflacije ove godine. Nećemo ispuniti ciljeve sigurno tamo do 2019. Dakle, potrebna vam je potpora i morate uzeti u obzir i situaciju i rizike s kojima se I Upravo pitanje vezano uz rizike u trenutnom kontekstu. Neću vas pitati da komentirate iz Njemačke izbore, ali Europska središnja banka treba uzeti u obzir političke rizike kada izrađuje monetarnu politiku. Biste rekli da politička nesigurnost u Njemačkoj traži dodatni oprez kada je riječ o prispitivanju monetarne politike SBA. Dvije agencije za kreditni rating su donijele odluke, dakle, unutar nekoliko godina, unutar nekoliko dana smanjile su, dakle, rating Ujedinjene kraljevine vezano uz Brexit i povećali su kreditni rating e, Portugala vezano zbog pozitivnih rezultata koje postiže portugalsko gospodarstvo. Neću vas e, tu sada tražiti da komentirate odluku ovih agencija. ali zanima me kako dakle kontekst vezan uz ove odluke, kako sada ocjenjujete riziki učinak, dakle, pregovora o Brexitu na evropsko gospodarstvo, kako gledate na oporavak portugalskog gospodarstva, što on tu govori o situaciji u eurozoni? isto da se bavim jednim političkim događajima vezano uz prvo pitanje, želim reći da uzimamo u obzir dakle razvoj političkih događaja i to u onolikoj mjeri koliko oni utječu dakle stabilnost cijena u srednjoročnom razdoblju. Tada oni ulaze dakle u ovaj set informacija na kojem se temelje naše odluke vezano uz monetarne politike u suprotnosti. Pogledamo kroz to na taj način ocjenjujemo, dakle, da ne, neki određene događaje, bili oni politički ili ne, imaju li, dakle, oni utjecaj na našu monetarnu politiku. Što se tiče vašeg drugog pitanja, dakle, izmjena ocjene standarda impulsa, dakle znači općenito bolju situaciju u zemlji, i dakle pozitivnu situaciju sa reformama u toj zemlji i općenito, dakle općenit oporavak e, gospodarske situacije u eurozoni, od čega sve zemlje imaju koristi, to sam rekao i u uvodnom izlaganju. Sada se nalazimo u razdoblju, dakle, priljevanja ovih pozitivnih učinaka i to dakle, ojačava eh, dakle, ukupan kontekst jer zemlje djeluju pozitivno jedna na drugu. Situacija oko Brexita je, Brexita je jako komplicirana i sve će na koncu ovisiti o konačnom sporazumu. Međutim, ono što možemo reći je da što više vremena prolazi da se to više gospodarstva prilagođavaju situaciji. Različiti financijski posrednici donose svoje odluke i razmišljaju o premještanju ili pak ne. Dakle, u dovoljno vrijeme i ukoliko se ne počine nekakve strašne greške, ova će situacija, dakle, biti situacija kojom ćemo moći upravljati. Hvala vam. Ansander, izvolite. Hvala vam. Hvala vam na prilici da vam postavim e, nekoliko pitanja. Zanima me vaša dugoročna vizija, dakle, vezano uz buduće izazove u eurozoni. Zanima me kako možemo kombinirati kamatne stope koje odgovaraju dakle, potrebi financiranja realne ekonomije i dakle nagrađivanja štednih depozita. Kako možemo dakle kombinirati ove dvije mjere? A drugo pitanje je vezano uz zahtjeve za likvidnosti, dakle zahtjeve za likvidnošću strane banaka koje su u nevolji. Dakle, to su istaknuli kolege koji su govorili prije mene. Imamo jedinstveni fond za sanaciju. Dakle, imamo dakle za to namijenjene fondove. Dakle, ne mislite li da središnje banke i da bi Europska središnja banka, banka trebali dakle pronaći e, dakle sredstva vezana za ovu potrebu? Hvala. Well, to the second question, uh, the answer... Vezano uz drugo pitanje, ESB doista to ne može učiniti jer potpora jedinstvenom mehanizmu za sanaciju, nešto što spada u nadležnost država članica. Vezano s prvo pitanje, dakle, niske kamatne stope, to se pokazalo teškim, dakle, kontekstom za mirovinske fondove, za štediše, a i za osiguravateljske kuće. S obzirom na to, mirovinski fondovi osiguravajuća društva se djelomično dakle, prilagođavaju, prilagođavaju svoj poslovni model, dakle, djelomično se ponašaju poput banaka. Nemojmo zaboraviti da mi Dakle, da stope koje vam mi govorimo da su nekratkoročne i da su se one povećale unatrag u zadnjem e, razdoblju, dakle su se poboljšali gospodarski uvjeti. Dakle, znamo da problem za štediše još uvijek postoji, ali on je nešto, taj problem je nešto manji nego li je bio prije godinu i pol dana. I dakle, kada se evo, gospodarski uvjeti poboljšavaju, tako će se kamate povećavati. kada srednje, u srednjoročnoj prognozi vidimo da postoji dakle, konvergencija inflacije ka našem cilju i naše kamate će se evo, dakle, podići. Tako sam i tako sam istaknuo dakle, u svom obraćanju na početku sastanka. Izvolite sljedeći govornik. Hvala vam. Vi ste rekli da moramo biti oprezni kada je riječ o tajmingu, dakle, monetarnih politika. Ne želim vas dovoditi u neugodne situacije. Ako bih vam, dakle, postavio dodatna pitanja o tom tajmingu, ali vezano uz to imam jedno dugoročnije pitanje. Koliko bi velika trebala biti bilanca ESB-a, dakle, o tome se održavaju rasprave. Dakle, da bi platne bilance središnjih banaka trebale biti duže, ali eh, kao rizik je naveden fiskalni rizik. Međutim, u europskom kontekstu bi taj rizik bio možda nešto delikatniji, dakle to je kontekst pa me zanima s tim u vezi, dakle jednom kada se normalizira monetarna e, politika, kakva bi trebala biti bilanca SB-a. Drugo, ovo je vezano uz dosjena kojem radim, dakle to je vezano uz ulogu CCP-a, dakle, odnosno CSPP-a, Ali istovremeno dakle vidimo dakle da se vezano iz direktivu o oporavku banaka, dakle tu treba dobiti dodatna mišljenja. S obzirom na sistemsku ulogu većih CCP-ova, dakle centralnih drugih strana, dakle gledamo u kontekstu bankovne unije, ja se pitam kada se ovome se pridoda dakle interes središnje banke i drugih dionika vezanih dakle uz ovaj mehanizam, to onda može postati dosta zbrkano. Ne bi li bilo bolje da se koristimo jedinstvenim mehanizmom sanacije, dakle za CCP-ove vezano dakle, uz one koje donose na sistemski rizik. Thank you. Um, if I answer your second question first, as you've seen... Evo prvo drugo pitanje. Kao što ste vidjeli, dakle, amandmanu, on upravo ide u tom pravcu, dakle, uz mm, reviziju MRL-a. Imamo, dakle, određene, dakle, obvezujuće nadležnosti vezane uz, e, uz ova uz, ove, ova tijela. I to bi se moglo primijeniti na ovaj slučaj koji ste spomenuli. Dakle, središnja banka ne može biti mm, ono tijelo koje nadgleda CCP-ove i oni bi trebali ostati u drugačijem režimu. Dakle, središnja banka izdavateljica dakle bi na taj način mogla prilagoditi monetarnu politiku i zato bi SB htio da se priznaju te nadležnosti. Što se tiče vašeg prvog pitanja, teško je reći kolika bi trebala biti bilanca SB-a. Doista ovisi o stanju gospodarstvu. U tome jesu li se ispunili ciljevi. Ben Bernanke je dakle, se prvi pozabavio krizom i odgovorom na krizu. Dakle, dostavo se na raspolaganje dakle, središnjim bankama, dakle, instrument nadzora i to bi se trebalo iskoristiti. Dakle, mi ne tražimo specifične kamatne stope, zato one čak u nekim slučajima bile negativne. što znamo da je to instrument koji valja kalibrirati. Dakle, koji ovisi o tome idemo li prema svom cilju ili se udaljavamo i o tom je li konvergencija dugoročna ili nije, je li ona drživa ili nije. Da, ovo je jedan od instrumenta, dakle veličina platne bilance ovisi o tome što radimo sa drugim instrumentima. A ja mislim da je doista teško ocijeniti dati tu jednu dakle, količinu koja bi odgovarala svakom kontekstu. Hvala. Zato što je gospodin Luke otišao, kaže predsjednik odbora. Zastupnik Van de Kerlare. Hvala. Ja postavit ću svoje pitanje na nizozemskom. Dakle, vezano uz komunikaciju iz SBA, riječ je o vrlo dobrom instrumentu kojim raspolažete. Dakle, moje pitanje je, mislite li da je komunikacija uz program stimulansa jasna? Utječe li to na financijsku stabilnost? Tijekom krize, dakle Fed je davao drugačije izjave. Dakle, ne želim sada uspoređivati SB sa Fedom jer on ima drugačije zadaće, ali zanima me zašto OSB ne koristi komunikaciju na, tako, na jednako učinkovit način. Dakle, pitate me možemo li poboljšati komunikaciju. Da, naravno da možemo. Ali naš dojam je da smo do sad učinkovito komunicirali to u više navrata. Dakle, očitav ono jedan tok komunikacije na različite načine. Dakle, to su govori, obraćanje na tiskovnim konferencijama, izjave za medije. Komunikacija je dosta dobra. Da, ja sam pristran, ali dojam je da je ta komunikacija dosta učinkovita. Koliko se sada pogledamo sljedeće, sljedeće razdoblje, mi onda moramo onda nam je potrebno neko vrijeme prije nego što uđemo u sljedeću fazu i dakle na idućem sastanku za monetarnu politiku, da dakle, upravljačko vijeće će raspravljati upravo o odlukama koje se tiču dakle monetarne politike vezano uz to razdoblje. Zašto je vijeće čekalo do listopada, dakle nije li moglo odlučivati u lipnju, to je bilo jedno pitanje pitanja koje smo međusobno raspravljali. Jer općenito nesigurnost je velika, to vidimo svaki dan, neki novi događaj, iznenađenja. I zato su članovi vijeća mislili da im je potrebno više vremena i više informacije prije nego što donesu odgovarajuće odluke. Dakle, monetarni dijalog s parlamentom je dio svega tog konteksta, kaže predsjednik i još učinkovitijih kada imamo dobra pitanja. Pol tang, izvolite. Hvala. Drago mi je što ste danas s nama, gospodine Dragi. Izaslanstvo Ekona je posjetilo dakle Stanley Fisher, Stanley Fishera i on nam je dakle, jedan kontekst o kojem razgovaramo. Dakle, zanima me kako vi gledate na prilagodbu u eurozoni, dakle sada i u srednjoročnom razdoblju. Imamo određene teškoće, nemamo miks politika, dakle imamo monetarne politike, ali ne i fiskalnu politiku. To je mana. kako gledate na zemlje sa viškom, dakle na tekućim računima, dakle Nizozemska, e, Njemačka, tu se vode rasprave o plaćama, plaće ne rastu. I situacija je zanimljiva zato što ove dvije zemlje, dakle, vlade trebaju također provoditi reforme, uskladiti plaće da kako na tu situaciju, ne samo na to, nego na prilagodbu, dakle, u eurozoni. Dakle, plaće se nisu kretale onako kako smo očekivali. Dakle, to zato postoji čitav niz razloga, većina njih je povezana sa funkcioniranjem tržišta rada. Ja ću sada istaknuti samo neke od njih. Dakle, dolazimo iz dugog, razdoblja, dakle, krize na tržištu rada, to je svojevrsno stavština, dakle, prošlosti, nasljeđe prošlosti. Dakle, to se pretočilo u situaciju gdje je nezaposlenost i veća od službenih e, brojki. Dakle, imamo ove brojke EU 6. Dakle, vidimo da se ljudima daju ugovori na, određeni, na određeno vrijeme i slično. Dakle, to su sve situacije u kojima ne se ne traži veća plaća. Drugi razlog jest razlog ovih, ovih na određeno vrijeme jest da se ne ide ka većim plaćama, već da se zajamči stabilnost e, zaposlenja. Još jedan razlog je, dakle, ovo nasljeđe. Dakle, u pregovorima o plaći gleda se, dakle, unatrag, dakle, kakva je bila inflacija pri 3-4 godine. I onda, dakle, to utječe na finalne brojke. I još jedan razlog, on nije povezan sa tržištem rada, to je niska produktivnost. Dakle, to vidimo u raznim sektorima, dakle i u sektoru izvoza, dakle osim u sektoru izvoza, dakle to su, to uglavnom, dakle bilježimo nisku produktivnost. I to također daje svoj doprinos kada govorimo o dakle, sporom rastu plaća. Dakle, kada je riječ o posljedicama, to znači da moramo biti strpljivi. Mi vjerujemo da će inflacija na kraju biti e, stabilna, da će biti samodrživa, da ćemo ispuniti svoj cilj. Vidjeli smo da se poboljšavaju gospodarski uvjeti. Dakle, na koncu će se ova sporost na tržištu rada dakle, dokinuti, ali moramo biti strpljivi. Svi ovi faktori, dakle, usporavaju ovaj rast plaća. Zato moramo također biti uporni s našim monetarnim politikama. Ne možemo se priuštiti, dakle, nagle mjere, moramo biti strpljivi. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći govornik. Gospodin Kircas, gospodine dragi, Grčka država i velike korporacije žele u potpunosti iskoristiti program kupnje vrijednostnih papira Europske središnje banke kako bi ispunile svoje potrebe financiranja i smanjile troškove zaduživanja pod kojim okolnostima i kada bi moglo doći do tog pozitivnog razvoja događaja. I još jedno pitanje, e, planirate li novu inicijativu kako biste pomogli grčkim bankama da prevaziđu negativne posljedice krize? U posljednjih nekoliko mjeseci grčki bankovni sektor je pod sve većim pritiskom od strane MMF-a, a to ne isključuje mogućnost nove rekapitalizacije grčkih banaka. Kako planirate riješiti taj problem? Prvo bih odgovorio na drugo pitanje. SSM će donijeti odluke u, i to potpuno neovisno. SSM planira sljedeće godine provesti stres, stres test SSN je također poslao pismo MMF-u. Dakle, upravo o tom planiranom djelovanju. Što se tiče prvog pitanja, molio bih vas da to ponovite jer vas nisam čuo. Ne čujemo govornika. Uh, both the Greek, the Greek private... Privatne grčke korporacije grčka država željno žele biti uključene u program kupnje vrijednosnih papira ECB-a kako bi ispunile svoje financijske potrebe i smanjile trošak zaduživanja. Kada i pod kojim okolnostima bi moglo doći do tog pozitivnog razvoja događaja? Kao što možete zamisliti, nekoliko puta mi je već postavljeno to pitanje. Prvo, ovdje je ključno naglasiti da Europska središnja banka prvo treba napraviti e, procjenu održivosti duga. I to će biti moguće učiniti tek kada budemo imali jasne informacije o kalibraciji mjera država članica Eurogrupe. Ta procjena održivosti duga će morati uzeti u obzir i određene rizike. I upravo tada Europska središnja banka, odnosno naše izvršno vijeće, može raspravljati o tome hoćemo li u program kupnje vrednih papira uključiti i Grčku. Zahvaljujem. Ovo je bilo jedan, bio jedan iznimno zanimljiv dijalog o monetarnim pitanjima. Želim zahvaliti predsjedniku Dragiju kao i svim kolegama koji su pridonijele raspravi. Sada nastavljamo s raspravom i veselimo se naravno sljedećem dijalogu i odluci Europske središnje banke. Hvala svima. Kolege, molim vas da zauzmete mjesta. Prelazimo na treću točku na dnevnom redu priopćenja predsjednika. Kao i prethodnih godina, predstavnici nacionalnih parlamenta prisustvovat će sastanku Ekona 10. listopada od 3 do 4 pol popodne prije glasovanja na odboru o drugom in izvješću o semestru kako bismo raspravili o strukturnim reformama i fiskalnom stajalištu koje će biti provedeno u njihovim zemljama. Ove godine imat ćemo još jednu razmjenu stajališta koja počinje u 16.30, dakle također 10. listopada. Raspravljat ćemo o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit. S obzirom na velik broj mišljenja nacionalnih parlamenata, odbor želi raspravljati sa zastupnicima, odnosno predstavnicima nacionalnih parlamenata, o okolnostima, izazovima i prilikama ove reforme, a to uključuje oporezivanje digitalne ekonomije. Hvala izvjestiteljima na inicijativi u ovom pogledu. A sada prelazim na rezultat trijaloga. Kao što ste možda već čuli na posljednja dva trijaloga 7. i 12. rujna o reviziji uredbe o EFSI-u postignut je opći politički sporazum između su zakonodavaca i riješili smo brojna pitanja koja su bila otvorena. To uključuje proračun, upravljanje, održivanje cijena, a isto tako i broj drugih relevantnih pitanja. Europski parlament u potpunosti podupire taj sporazum, o tome ćemo se još izjasniti, ali smatram da je to iznimno pozitivno jer ćemo time poboljšati kvalitetu EFSI-a. Vijeće još eh, treba u potpunosti o tome raspraviti i to je i predviđeno. Imat ćemo jedan finalni trijalog kako bismo dakle u potpunosti razradili sve detalje i mi se radujemo i toj raspravi. Isto tako očekujemo da će nam to omogućiti da u najkraćem roku upotpunimo postupak kako bismo mogli doprinijeti prolongiranju i poboljšanju plana za ulaganja. I na kraju moramo usvojiti zapisnik sa sastanka održanog 30. 31. kolovoza i 4. rujna. Ako nema prigovora, smatram da je zapisnik usvojen. Prelazimo na šestu točku na dnevnom redu. Razmatranje amandmana gospodina Radi se o izvješću gospodina Hokmarka, rangiranje neosiguranih dužničkih instrumenta u insolvencijskoj hijerarhiji. Dakle, nećemo glasovati nakon rasprave. E, glasovanje je odgođeno, međutim, sada ćemo saslušati izvjestitelja e, koji će nam reći što misli o amandmanima. Nakon toga ćemo držati raspravu. Dakle, glasovanje slijedi i nemojte otići nakon ove točke na dnevnom redu jer, jer imamo dva glasovanja. Dakle, dajem već gospodinu Hokmarku. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Prvo, dobrodošli su svi amandmani. Mislim da je pošteno reći da je teško zapravo vidjeti neke velike sukobe u političkom smislu. Ovo je zapravo pitanje stvaranja jasnoće i konzistentnosti. Ponekad, kako bismo postigli jasnoću, trebamo imati i dosljednost, a to možda nije u skladu sa nekim drugim amandmanima. Međutim, to se zapravo svodi više na tehničko razumijevanje onoga što je potrebno prilagoditi. Mm, moj cilj je distribuirati predložene kompromisne amandmane sutra ili preko sutra. Na taj način e, možemo dakle, riješiti neke zabrinutosti, a ne na uštrbi jasnoće ili konzistentnosti. Sve u svemu najvažnije je da stvorimo jasnoću, odnosno da svima bude dobro poznata hijerarhija, odnosno rangiranje. Kada pogledamo amandmane, vidimo da nisu uvedene nikakve velike promjene i prvo što se tiče prilike da imamo različite razlike u nacionalnim zakonodavstvima, jer neke države članice već e, imaju odgovarajuće zakonodavstvo na snazi. Cilj mi je, dakle, dopustiti, odnosno da imamo različite nacionalne razlike uključene u smislu prethodnog nacionalnog zakonodavstva koje je na snazi. Što se tiče režima važenja prethodnih eh, pravila. Mislim da treba tu također pronaći jasnoću i predvidivost za sve aktere na tržištu. Sljedeći tjedan ćemo imati sastanak izvjestitelja u Sijeni i nadam se da ćemo tada postići sporazum oko tih eh, pitanja. Mislim da u tada nitko neće biti razočaran rezultatom, jer ipak e, razlike dakle, nisu toliko velike. Hvala. Hvala vama i hvala vam na vašem e, trudu. Nadam se da nećemo biti razočarani i na vrijeme ćemo moći glasovati kako bismo imali sve pripremljeno za trijalog i plenarnu listopadu. Dakle, optimisam i vidjet ćemo sada kako će e, se odvijati rasprava. Prvi govornik. Hvala, dobar dan. E, prvo vas želim podsjetiti da je naš klub zastupnika od početka podržao ubrzavanje ovog postupka. Ovo zakonodavstvo je potrebno i općenito gledajući ono ide u pravom smjeru. Unatoč tome moramo povesti raspravu o ovom izvješću. Pozdravljam novi vremenski raspored za ovu raspravu. Kao izvjestitelj, e, činjenica da imamo 69 amandmana ne znači nužno da pred sobom imamo nekakav, nekakvo političko neslaganje koje ne bismo mogli riješiti. Dakle, mi smo optimisti u tom pogledu, barem kada je riječ o raspravama koje ćemo voditi sljedećeg tjedna. Kratko bih eh, naglasio neka važna pitanja u samim amandmanima. Prvo, što se tiče režima grandfathering, dakle moramo tržištu poslati poruku da će se dakle taj režim primjenjivati na postojeći dug i zato ćemo imati i primjenu telaka i MRL-a. Važno je pružiti i taj režim za prihvatljivost instrumenta koji su izdani prije objave, odnosno stupanja na snagu kriterija za prihvatljivost i novih pravila. drugi komentar se odnosi na ugovornu dospjeće, to bi trebalo biti barem jedna godina. Jedan od glavnih uvjeta za prihvatljivost tog instrumenta za telak i MRL je da dakle, taj rok treba biti više od jedne godine, odnosno barem jednu godinu. I također nova insolvencijska hijerarhija treba biti dostupna za samo instrumente koji su prihvatljivi za TELAK i MRL. Treće pitanje odnosi se na e, nacionalne sustave osiguranja depozita. Ova direktiva ne bi trebala dovoditi u pitanje dakle, nacionalne sustave e, u smislu depozita i ne bi trebalo utjecati na mogućnost utjecaj nacionalnog zakonodavstva. Također, što bez obzira i na datum. Što se tiče toga, dakle, trebaju li države članice ranije reagirati ako žele, mislim da bi im tu mogućnost trebalo osigurati. Dakle, ako žele rano e, uspostaviti ove elemente u sklopu insolvencijske e, hijerarhije, i stupanje na snagu. Brzo stupanje na snagu je po nama korisno. Dakle, zalažemo se za razdoblje od dva mjeseca stupanja na snagu. To su to, o tome se okratko radi u našim amandmanima i o tome ćemo raspravljati sa ostalim klubovima u sljedećih nekoliko dana. Hvala. Sljedeći govornik u ime ecr gospodin Kamal. Hvala lijepa predsjedatelju, hvala izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni. E, dosadašnji sastanci su bili konstruktivni i provedeni u duhu suradnje kada je riječ i o velikim pitanjima. Moj klub podupire prijedlog komisije i također nacrt izvješćog izvjestitelja kojim se želi stvariti, stvoriti nova kategorija nepovlaštenog nadređenog dužničkog instrumenta. Imamo nekoliko amandmana. Ovaj prijedlog ne bi također trebao utjecati na nacionalna pravila koja su uspostavljena ne samo u svrhu MRL-a. Važno je i da osiguramo pravnu sigurnost, a to je u skladu sa nasrtom izvješća izvjestitelja i e, zanima me što drugi klubovi misle o tome. Naravno, volio bih dobiti njihovu podršku, ali želim čuti što i misle o tome. Ako opcionalnost maknemo za industriju, da može izdavati nadređeni dužnički instrument, mislim da je to kontraproduktivno, a zanima me i koje su razlozi zašto su vam zeleni podnijeli amandmane u tom smislu. Amandmani po kojima tijela za sanaciju treba imati fleksibilnost za postavljanje visokih razina MRL-a. Ako je to prikladno da je pošteno, ali to treba biti iznimka, pravilo. Inače, pravila postaju fragmentirana. Slažem se sa implementacijom periodu od 12 mjeseci. Međutim, to su neka početna razmišljanja i skeptičan sam kada se radi o tome da dužnički instrumenti sa svojstvima derivata postanu e, prihvatljivi. To je protiv standarda telaka i mogla bi biti problematična. Mislim, ja sam uvijek zabrinut zbog takvih kontradikcija u smislu globalnih standarda. Isto vrijedi i za druge stvari, jer mislim da... Dakle, to je za sada sve od mene i sam se čuti komentare izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Hvala. Hvala. U ime Aldea Thierry On nije ovdje. Dakle, nitko se neće javiti u ime kluba ALDE. Sljedeći su GUE. Netko je ovdje. Mariza Matijas u ime Fabija Demacija kojem trebamo čestitati jer je izabran za Bundestag. Čestitamo Fabiju. Marisa, izvolite. Hvala. E, ja nisam izvjestiteljica u Sijeni, ali Fabio ne može biti ovdje jer je danas izabran na njemačkim izborima. Dakle, ima dobar razlog zašto nije s nama. Prenijet ću mu vašu poruku. U svakom slučaju pokušat ću iskoristiti e, njegove bilješke kako bih izvjestitelju dala input. Zahvaljujemo na konstruktivnom e, pristupu Podnijeli smo nekoliko ključnih amandmana koji su važni kako bi režim Belina bio vjerodostojniji. Nekoliko puta smo već spomenuli da su e, banke i dalje imaju premalo regulatornog kapitala. Inače bismo povećali e, to za prevelike institucije, koje su prevelike da propadnu, a koje, koje mogu uzrokovati velike disrupcije u slučaju propadanja. Nažalost, ne živimo u takvom idealnom svijetu i zato je iznimno važno da banke imaju dovoljno obveza kada dođe do kritične situacije. Zbog toga želimo uspostaviti jasnu hijerarhiju koja će to omogućiti bankama i slažemo se da načelno e, treba primijeniti bel instrumente na sav dug. Međutim, kao što znate, to je lakše reći nego učiniti. Svi smo vjerojatno vidjeli izvješća o ulagačima koji tuže vlasti, na primjer zbog sanacije Banko Populer i traže naknadu štete. Zbog toga banke, ulagatelji i porezni obveznici trebaju imati pravnu sigurnost i voljeli bismo da svi instrumenti, dužnički instrumenti koje banke izdaju u budućnosti budu podređeni drugim obvezama nepovlašten, kategorija nepovlaštenih dužničkih instrumenata treba biti, postati novi standard za takve instrumente. Ne slažemo se s izvjestiteljem da bankama treba dopustiti da izdaju sve vrste dužničkih instrumenata, jer će to dovesti do kompleksnosti i netransparentnosti. Kao i drugi klubovi, ne bismo voljeli da se izbriše minimalno dospijeće od jedne godine, kao što je predloženo 20. amandmanom. Također, takav dug se ne bi trebao rješavati na određene načine, jer bi to moglo dovesti do zabune. I na kraju, što se tiče režima važenja prethodnih pravila, to treba vrijediti kada su države odabrale alternativu ugovornoj podređenosti. Također, bail-in se treba moći provesti što je prije moguće i radujemo se raspravama sa izvjestiteljem. Thank you, uh, Mr. Lambers, I guess. How did you guess? kako ste pogodili? Da će biti Ernest, mislim, <laughs> ali dobro, dobro. Mogu ja biti Ernest, ali dobro. Kako bi im baš ne keep you attracted, but uh, okay, well, if you get bored, just... Uh, Dobro, evo ja ću probati čitati tako da baš ne zaspite. Dakle, e, Gunar, e, ja imamo dugu priču zajedno. Možda bolje da to ne govorim. You for useful alignment with the council, so that... Čestitamo na dobrom usklađivanju sa vijećem što će dovesti do sporazuma u prvom čitanju, na držanju standarda telaka koje mi također pozdravljamo kao važan uspjeh u ovom režimu. Imamo još tri dodatne stvari koje bismo htjeli razmotriti s vama. Dakle, evo prvo pročitat ću, možda nisam ovo sve baš dobro sam razumio, pa ću probati to pročitati ovo što se temelji na mišljenju ECB-a znači da bi se priorio, da bi se dao prioritetni status e, e, određenim instrumentima, a što je u možda upravo suprotno onome što je rekao Said malo prije, znači ne in hađenih društvenih instrumenata nosi veći rizik jer ako to e, se e, belina prije onih e, dužničkih instrumenta koji nisu utrživi, time bi se ubrzala sanacija i ne bi se morao koristiti fond za sanaciju, a to je upravo ono što pokušavamo izbjeći ovdje. Nadalje, Dopunili bismo hijerarhiju kako bi svi nadređeni dužnički instrumenti koji nisu osigurani bi također bili u skladu sa standardima koji nisu kompatibilni sa telakom, a to nisam shvatio pa oprostite, ali još jednu stvar. mislim, ovo je nova kategorija instrumenta, dakle koja se ovdje stvara e, s bd i E, sad ovom izmenom u hirarhiji e, vjerovnika, ali u MIFID-u ovo se to definira kao kompleksni instrument jer sa sobom nosi klauzulu zaštite investitora, što mi mislimo da je važno. I vjerujemo da odredbe iz MIFID-a koje se tiču sukoba interesa se trebaju provoditi kod prodaje takvih instrumenta. Dakle, evo to me zamolio Ernest da kažem i moj tim i nadam se da eto ste još budni. A sada eto da iskoristimo još i vrijeme do glasanja i to Pa vodili smo mi gore rasprave, nije ovo najgore. Marko Vali, izvolite. Hvala i hvala Filipu na ovoj zabavi koju nam je priuštio i neka se njegov odnos sa Gunarom nastavi još jako dugo. Nakon ovog vedrog trenutka želim reći da vezano za ovaj fast track nemamo nikakvih problema, već jedino vezano uz ovu novu kategoriju, da dakle, koja je sada spomenuta. Dakle, rizik se stavlja na institucionalne investitore, dakle oni su dosta jaki da donesu sami odluke i o rizičnim ulaganjima. Međutim, kod nas to izaziva zabrinutost kada visoki postoci mirovinskih e, fondova ili fondova osiguranja da ga budu investirani u tom pravcu i zbog toga pozivamo da na oprez upravo u našim amandmanima. Što se tiče cijelog paketa vezanog uz BRRD, o tome ćemo raspravljati tijekom idućih mjeseci. Tu imamo čitav niz rezervi. I mislimo da stvaranje dakle sustava spašavanja banaka gdje su upleteni dakle štediše bez jednog koncepta univerzalne banke i slično. Po nama je to sasvim neodrživo. Ali kao što sam rekao, o tome ćemo raspravljati u nastavku, ali ovo su naše glavne primjedbe. Thank you. Uh, Mr. Zani. Zastupnik Zani. Molto velocemente, poi per una discussione più approfondita. Evo, samo na brzinu, a onda ćemo pričekati kompromisne amandmane mm, da bismo malo raspravili detaljnije. Evo dakle ukratko vezano uz naše amandmane na izvješće želimo imati tri jasna cilja. Prvi cilj je da se popune dakle neki elementi BRD-a. Kao što znate, ja se ne slažem sa strukturom. Dakle, želimo stvaranje jedne e, sigurnosne mreže, dakle, koji će biti usmjereni ka institucionalnim ulagačima, gdje će se zajamčiti veća, veća dakle, e, zaštita obveznica, dakle, koji mogu biti obuhvaćene belinama, znači da bi se zaštitili štedni ulozi europskih građana. Nadalje, transparentnost Riječ je o subordiniranim dakle, instrumentima koji donose veći rizik od prethodno spomenutih, dakle, nadređenih dužničkih instrumenta, dakle, mogu biti rizični instrumenti e, za jednog malog ulagača. Dakle, u potpunosti zabraniti prodaju instrumenta ovim malim ulagačima nije moguće, a bilo bi podosta glupo zato što bismo trebali zabraniti prodaju onih još e, rizičnih instrumenta poput dionica, a to ne možemo napraviti. Ajde kako povezati sa MIFIDom 2, ovaj novi instrument, to možemo pozdraviti. Valja ga dakle, ne povezivati Da valja ga povezati sa odgovarajućim profilom, dakle, mogućeg e, ulagača. Dakle, treba ocijeniti taj portfelj kojim ulagač e, raspoložen, on mora odgovarati dakle, zahtjevima posrednika. Slažemo se sa stajalištem socijalista i po nama je važno da dospjeće bude barem godina dana to kako bi se e, zajamčila dakle stabilnost e, tilaka, dakle kako bi se se uskladilo sa zakonodavnim okvirom koji ćemo izraditi. I mi s nestrpljenjem dakle, očekujemo da konkretno počnemo raditi na kompromisnim amandmanima. Hvala. Um, Imamo i predstavnika komisije ovdje. Evo, samo kratko, ali možda bi korisno bilo poslušati i vas, izvolite. Uh, thank Let me say that we are also very positive of the work uh, that has been done so far in the council and... Hvala, evo doista cijenimo ono što su do sada odradili parlament i vijeće i veselimo se trilateralnim e, susretu u okviru trijaloga. E, želite da sada odmah kažem nešto na predložene amandmane i dadem svoju perspektivu ili predsjedniče? Dobro, evo možda da pojasnim eh, par stvari s perspektive samog prijedloga i predloženih amandmana. Prvo, na načelo preferencije depozitora. Dakle, ono što se tiče ovog vrlo e, jasnog i e, hirarhije e, dugova, želimo jasno razlučiti u hirarhiji koji su e, instrumenti prioritetni, a što je bitno da se uskladimo na troškovno učinkovit način sa standardom za tilak e, i za bail-in. E, nismo se još bavili pitanjem preferencije ulagača, jer to treba ipak razmotriti pažljivo koje su razlozi za koji su protiv. Jer neki bankovni modeli, poslovni modeli ispunjavaju zahtjeve iz MRL-a upravo korporacijskim depozitima. I zato u trenutku kad smo iznosili predlog eh, smo htjeli eh, brzo napraviti hjerarhiju eh, tako da uključimo nepreferirani nadređeni dug, ali nakon, tek nakon što se dobro procjene prednosti i loše strane takvog prijedloga. A što se tiče zaštite investitora i ovdje, naš e, prijedlog e, se odnosi na rangiranje e, nesolventnih, nesolventnih instrumenta. Dakle, zaštita ulagača ovdje je važna. Naime, imamo važne propise koje treba ovdje primijeniti. MIFID e, naravno, a fokus treba biti na propisnom provođenju tih e, propisa, a ne da se na njih daju amandmani, jer oni su u ovom trenutku već dovoljno dobri, ali mogu bi biti problem u njihovom provođenju. Dakle, zato nismo za sada iznio nikakve posebne argumente za određene e, od e, klauzule u predlogu, ali jedna stvar koju tražimo je objavljivanje rizika, o disclosure. Naime, da se treba javno objaviti rizik koji je povezan s instrumentom koji je kvalificiran za MRL i TELAK i to smo iznijeli u predlogu, dobro ne ovom o hjerarhiji dužnika, nego e, u CRR-u i e, u onom predlogu u CRR-u gdje se govori o dopustivosti. to što se tiče ovih grandfathering aranžmana, znači prethodnih e, valjanosti prethodnih propisa moramo imati kontinuitet i ne smijemo kažnjavati banke koje su u dobroj vjeri pokušavale danas već ispuniti MR, ali to nije nešto što u našem predlogu, ali je nešto e, što se veselimo da ćemo raspraviti i možda pronaći neko rješenje nadalje. Dobro, evo rekao bih da je iz moje perspektive to sada e, moj odgovor na glavne točke, ali ako nešto konkretno se još traži od mene, rado ću odgovoriti. Hvala. I evo izvjestitelj, za kraj izvolite. Hvala, evo samo vrlo kratko. Evo, Filipu, mom prijatelju koji me danas više ni ne sluša, izgleda, iako smo proveli puno vremena zajedno, ali izgleda da smo se i razdvojili. Ovo je sve u skladi, u skladu s logikom BRD-a i mi doista ovdje želimo upotpuniti i dopuniti hierarhiju BRD-a. A drugo, odbor doista razumije da se a, propisi moraju na određeni način zadržati, znači da ovaj grandfathering bude zadržan. Drugo, mislim da je dobra ideja da E, dobro je da e, s e, uglavnom se ne razdvajamo u mišljenju jer će tako cijela stvar lakše proći, da nema smisla tražiti drugačije tehničke rješenja ako nije baš nužno. A što se tiče dospjeća, kada se stvori ova nova klasa, dužnička klasa, onda dug koji nema mm, jednogodišnje dospeće nije prema teleko dopustiva, ali zapravo nema razloga, kao što kaže i Središnja banka, Europska središnja banka ESB, u svom predlogu da se onda e, baš e, strogo drži ovog zahtjeva od jedne godine, jer mislim ako to nije ovaj, e, ispunjen ovaj e, kriterij iz e, tela koji nije ispunjen, ali ipak možda ispunjava druge kriterije za Belin. Dakle, evo, zahvaljujem još jednom na svemu što su ovaj odbor izvjestili u Sjeni doprinijeli. Hvala. Zacrčat ćemo onda, naćemo datum za glasanje što je prije moguće kako bismo omogućili da se to uključi u drugu sjednicu, planu sjednicu u listopadu. Dobro, naravno, postupak traje. Želi se da postane, da, da postupak bude brz, ali svejedno ne možemo prejudicirati odlučivanje članova odbora. A sada možemo prijeći na glasanje. A možemo li samo provjeriti prvo radili infrastruktura, probno glasanje, otvaram Uh, so, the vote is closed. Zatvaram test. Dobro. Onda možemo sada glasati o mojem nacrtu mišljenja o prilagodbi niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom, članak 290 i 291 TFU. Usvojili smo konkretni postupak, nismo dobili dodatnih amandmana, ali svejedno trebamo to izglasati, pa smo to grupirali u blokove, pa sada Zajedno glasamo za cijeli blok A, za, protiv, suzdržani, usvaja se. B, blok za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok C, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok D, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok F, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok H za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok I za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok J za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok M za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada predlog komisije sa amandmanima pojedinačno, poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram. 46 za, 1 protiv, 2 suzdržana. Zahvaljujem. Također, nadam se da ćete odobriti sve moje buduće amandmane uz istim entuzijazmom i potporom. Oprosto što prekidam e, glasanje, ali pitam se ne bi li mogli možda glasati u blokovima blokova. To bi moglo još brže ići onda. Da, ali dobro, obzirom da se radilo o raznim pravnim aktima, smatrali smo da ipak ih grupiramo na ovaj način, da bi bilo ispravno, no... Dobro, sve što e, vas nismo natjerali da glasate o svim amandmanima jedan po jedan. Znači, ovo je već korak naprijed. A o višestrukom grupiranju blokova ćemo razmisliti onda za sljedeću puta. Dobro. E, nacrt mišljenja Marize Matijas o suzbijanju nejednakosti za jačanje radnih mjesta i rasta. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 45 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 46 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 47 za, protiv. Provjera 47. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 48 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 4 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 55 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 5 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 57 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 povučen, ne. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12. E, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13. za, protiv, suzdržani, provjeravamo, otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. Amandman 14. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 15. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16. za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. za, Da, da, dva. Na pa 24. da. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv. Mislim da se odbija, provjeravamo. Vote is closed. Zatvaram. E, e pogledajte ko je glasa protiv vas. Dobro, dobro. 30 za, protiv, suzdržani, protiv. E, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani. Ne, čekaj, vi ste za 31 za EPP ili ne? Ne, 31 provjeravamo. Vote is closed. Is reject. Odbija se sada cijeli tekst sa amandmanima. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram. 39 na 9 na 1. Čestitke izvjestitelju. Ovime zatvaram sastanak. Sljedeći sastanak 9.10. u tri poslje podne i 10. ujutro i poslje podne. Hvala.